Odbor za pravne poslove e, izvijestio me je da je na zahtjev njemačkih e, vlasti povučen zahtjev za ukidanjem zastupničkog imuniteta za zastupnika Uda Fojkta e, i ovaj postupak je time zaključen. Klub socijalista i demokrata podnio je zahtjev za imenovanjima i zamjenama u njihovom međuparlamentarnom izaslanstvu. Imena će biti objavljena u zapisniku. Ukoliko do usvajanja zapisnika ne bude podneseno primjedbe, smatraće se da su ta imenovanja potvrđena.